nikakav prigovor u razdoblju 24 sata i prema članku 105 ti te preporuke smatramo usvojenima te će biti objavljene zajedno sa tekstom e, sutra u srijedu 27. listopada 2017. godine. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Tu se radi o izvješću STAS. Razrešnica za 2015. opći proračun EU-a, Europsko vijeće vijeće. Najprije